što se tiče kulturne baštine, postoje brojne mogućnosti e, koje su sadržane, a koje su važne za rast i zapošljavanje. Ono što nam je potrebno je cjelovit pristup kulturnoj baštini. Kulturna baština e, predstavlja nešto e, što treba imati određenu ulogu u svakoj raspravi o svakoj pojedinoj temi u svakodnevnom životu. E, tu bih predložio Europsku godinu e, kulturne baštine, a osim toga pozivam komisiju da kreira internetski portal koji će biti posvećen kulturnoj baštini. jer u ovom kontekstu internet je iznimno važan instrument, a ima jako puno kulturne baštine koja danas nije dobro poznata zbog nedostatnih sredstava. E, izdvajanje za kulturu bi trebala biti negdje na razini 5%, ali mislim da je to proizvoljna razina. Ne smijemo zaboraviti da građani od nas traže da prijeđemo taj prag za koji smatraju da nije prihvatljiv. Osim toga, mora postojati odgovarajući sustav praćenja i zaštite kulturne baštine u situaciji kada se provodi restauracija Ne radi se samo o količini materijala koja se koristi, moramo voditi računa i o kvaliteti radova koji se provode, jer bi se e, moglo dogoditi da mi onda e, potezom e, kemijske uništimo ono što je uspjelo opstati tijekom duge povijesti i stoljeća ratova i sukoba. E, trenutno e, vidimo strahote koje se događaju u Palmiri i koja je pravim čudom opstala sva ova stoljeća a sada se uništava iako je sastavni dio e, svjetske kulturne baštine. E, zahvaljujem gospodinu Kosti na podršci e, za rezoluciju u kojem se osuđuje uništavanje kulturne baštine i zahvaljujem na prijedlogu da e, se to treba proglasiti zločinom protiv čovječnosti. Nedavne analize pokazuju da smo danas suočeni sa novim izazovima, a tu su važni geopolitički i ekonomski čimbenici. Najnovije ocjene se ne temelje samo na kulturološkim kriterijima. Ovdje je relevantna i e, migracijska kriza koja se danas događa. Možda to počiva i na ozbiljnijoj krizi, odnosno sukobu između različitih kultura. Nadam se da tu nisam u pravu. Spontano e, spontano javljanje za riječ. Gospodin Kristoforu, jedna minuta. Izvolite. Zahvaljujem. Europa je definicija kulturne baštine i kulture Nadam se da će Europa i nadalje biti jamac europske kulture i civilizacije. Dolazim sa Cipra i tijekom zadnje, zadnjih 40 godina e, kulturna dobra se kradu, pljačkaju i u ovom trenutku su u rukama e, krijumčara umjetnina koji se nalaze i u Europi. Cipar je zemlja koja je sastavni dio europske kulturne baštine. Tisuće crkava, kulturnih spomenika, tisuću godina e, povijesti, antikviteti, sve to se pljačka i prodaje na nezakonitom tržištu u Europi. Ako neku zemlju uništite u smislu uništenja njezine kulture, e, to je strašan zločin i zato e, se moraju uvesti mjere i mora postojati zakonodavni okvir koji će povratak e, kulturne baštine koja je iznesena iz zemlje podrijetla. Moraju se vratiti u zemlju podrijetla, bio to Cipar ili neka druga zemlja. Zahvaljujem. Molim vas da poštujete predviđeno vrijeme. Gospođa Kosta, izvolite. Jedna minuta. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolegi Diakonu na odličnom izvještaju i velikom naporu koji je uložen u pripremu ovog izvještaja o važnoj temi kulturne baštine. Jako je važno da parlament usvojio ovaj izvještaj kako bi dao do znanja komisiji koliko je važna ova tema i kako bi se dodatno uložili napori u zaštitu kulturne baštine. Ne smijemo zaboraviti da je ovo područje i izvor novih radnih mjesta, zapošljavanja, a osim toga ima iznimno važnu simboličku vrijednost kada govorimo o očuvanju kulturne baštine. E, tu upućujem na deklaracije UN-a, a isto tako i e, dokumente komisije. U ovom izvještaju sadržana su jako važna pitanja i riječ je o cjelovitom pristupu koji uključuje razna politička područja, a uzima u obzir i resurse i sredstva koja su iznimno važna. Hvala gospodin Marajas. Evo, iskoristit ću ovu priliku da naglasim kako je važno da imamo taj integrirani pristup e, kulturnoj baštini u Europi, ali hoću reći da tijekom drugog svjetskog rata i nadalje kulturna baština moje zemlje je opljačkana. Veliko blago je opljačkano, izneseno iz zemlje i 46. je Grčko ministarstvo kulture izdalo jedan popis svih stvari koje su nestale i odgovarajuće tijelo u Britaniji je također napravilo takav popis. Važno je uzeti u obzir konvenciju UNESCO iz 1970. što se tiče repatriacije antikviteta i kulturne baštine. Dakle, još jednom naglašavam da ovo pitanje je veoma važno jer prije godinu dana smo to pokrenuli kada smo imali raspravu i na vašem saslušanju e, sam to pokrenuo pitanje da se vrate e, kulturna baština koju su nacisti opljačkani vrate Grcima. A sada gospodin Jakovčić e, jedna minuta. Da će

prijestolnicu kulture. Hvala, jedna minuta gospodina Maraga. Razgovarati e, o kulturnom nasljeđu u vrijeme kad se ovo događa u Palmiri gotovo je paradoksalno. E, u smislu ovog izvješća moramo reći da je jasno da e, ćemo integrirati svoj pristup da trebamo e, ujediniti snage govoriti e, o Europi budućnosti i poštivati povijest boljim razumijevanjem upravo te povijesti i europskog stajališta e, te našeg gospodarskog i socijalno-kulturnog identiteta. Na dobrom smo putu smatramo i upravo to e, zahtjeva jedinstveni europski portal za koordinaciju aktivnosti e, i priznavanje značaja regija za zajednički pristup. A sada dajem riječ povjereniku da odgovori. Hvala, gospođo povjerenice. Uvaženi zastupnici, komisija zahvaljuje gospodinu Diakonu, izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na kvaliteti i sveobuhvatnosti ovog izvješća zato što ono pokriva sve aspekte kulturne baštine. E, također imamo i prijedloge za politiku i za sljedeće korake koje treba poduzeti. Komisija dijeli e, stav iznesen u izvješću da podržavanje i promicanje i osnaživanje kulturne baštine je od ključne važnosti. Osim svoje unutarnje vrijednosti, kulturna baština također daje doprinos e, gospodarskom i socijalnom razvoju. I ona nas sve dira, e, sve nas dotiče jer osnažuje naš europski identitet e, i osjećaj pripadnosti. Nažalost, vandali uništavaju i narušavaju kulturnu baštinu. Vidimo strašne slike iz Iraka i Sirije ali ima i drugih e, prijetnji po kulturnoj baštini e, koje nisu nasilne prirode. Mi smo u tolikoj mjeri navikli na njezino prisustvo da nismo svjesni toga koliko je ona krhka i trebamo paziti na njih potrebno je osmisliti instrumente koji će biti jako fino ugođeni politike, mehanizme na jedan integriran način kako bi se suočili i riješili te probleme s kojima se suočava kulturna baština. Komisija je već poduzela korake u mnogim aspektima koji su naznačeni u izvješću. Surađujemo sa zemljama članicama da se zajednički upravlja kulturnom baštinom 2017. će se nastaviti taj rad i posebno će se naglasiti važnost prijenosa znanja i također e, da e, gradovi i regije e, uče jedni od drugih dijele dobru praksu na zaštiti kulture uključujući i baštinu. Komisija također nastavlja e, rad na osnaživanju unutarnje suradnje i financiranju e, u okviru e, različitih EU fondova. I hoću reagirati na ovo što je rekao zastupnik. Nažalost, moj odgovor je isti kao što sam ga dala za vrijeme mog zaslušanja. Europska komisija nema ovlasti ne može sudjelovati u raspravi između e, dviju zemalja članica. Mi naprosto tu nemamo ovlasti, radi se o bilateralnom sukobu i vi to morate riješiti s raspravom. Hvala povjereniče.